First of all, I want to give the uh, microphone to the interpreter. on strike, as you can see. So I would ask you... Prvo ću dati mikrofon usmenim prevoditeljima koji još uvijek uh, provode industrijske akcije, kao što možete vidjeti, tako da vas molim da stavite slušalice i poslušajte njihovu poruku. Izvolite. Poruka usmenih prevoditelja. Hvala. Danas je 24. dan industrijskih akcija prevoditelja. Uprava i dalje ne pokušava riješiti suko. baš naprotiv, nakon 8 mjeseci razgovora sa radničkim vijećem, glavni tajnik je sada zauzeo još e, oštri stav i stoga nećemo dopustiti nikakva prekoračenja na ovom sastanku. Zaključujemo sastanak u 12.30. Hvala na pažnji. Thank you very much. Now, uh, Hvala lijepa. Evo, prva naša točka je usvajanje dnevnog reda, ali o obnovljivim izvorima e, odgađamo glasovanje. Nekoliko je pitanja koja vijeće i parlament trebaju razjasniti nakon e, sastanka jučerašnjeg korepera. E, znači, nema primjedbi, možemo usvojiti s tom izmjenom dnevni red. Sad nekoliko e, objava. 20. ožujka koordinatori su na sastanku odlučili provesti postupak po pravilu 53.4. o amandmanima na na predmet pridnenih e, stokova u zapadnom e, sredozemlju. Dakle, višegodišnji e, plan za e, ulov i to će biti amandman, neće biti izvjestitelja Envija za to mišljenje, niti nacrta mišljenja. Mi ćemo predložiti amandmane izravno odboru za ribarstvo nakon usvajanja u Enviju. Dakle, vremenski e, krajnji rok za amandmane u Enviju je 5. srpnja u 11 sati, a glasovat će se u Enviju e, između 10. i 13. rujna u Strasburu. E, I s obzirom na veliko radno opterećenje zakonodavca, rok za prijedlog komisije o više dosjea je predložen. Nema izvjestitelja u Envio i neće biti e, nacrta mišljenja. Ja ću najaviti za koje je to e, dosje. I e, radi se o homologaciji s obzirom na povlačenje Ujedinjene kraljevine. To je 5. srpnja rok za amandmane 30. 29. ili 30. srpnja se glasuje. Zatim e, Connecting Europe 11. srpnja je e, rok, zatim e, održivost i rizici po održivost za to se glasuje u listopadu e, i tu su osim toga i e, zajedničke odredbe i amandmani 5. E, rujna je rok, a u listopadu se glasuje. Danas imate prijevod na 20 jezika i sve dokumente dobili ste elektroničkim putem. Imamo web streaming ovog sastanka. Dakle, to ste dobili, u elektro... dobili ste i preporuke koordinatora od 21. lipnja u elektroničkom obliku, te nema li primjedbi, možemo to usvojiti, a isto se odnosi i na zapisnik e, za sastanke e, od 19. i 20. ožujka i 26. i 27. ožujka. Dakle, usvajamo i te, taj zapisnik, te zapisnike. Što se tiče interinstitucijskih eh, eh, pregovora koji se odvijaju o pravilima za dostupnost gnojiva eh, na tržištu, Odvije se treći trijalog, to je bilo 19. lipnja i više političkih i tehničkih pitanja je raspravljano uključujući i granične vrijednosti kadmija. I na kraju tog trijaloga e, vijeće je jasno dalo do znanja da će učiniti ustupke parlamentu za sva otvorena pitanja bude li parlament e, odobrio 60 mg po kilogramu e, dozvoljenu količinu kadmija. E, nije postignut sporazum jer je se parlament držao svojeg stajališta i po e, mojem shvaćanju ovaj dosije prelazi u ruke austrijskog predsjedništva. Što se tiče preinake, E, energija iz e, obnovljivih e, izvora. Trijalog je bio 30. lipnja i privremeno smo se dogovorili o najmanje 30% obnovljive energije do 2030. u bruto potrošnji. Također su se sporazumili da minimalni udio 40% 14% e, goriva za e, transport mora biti iz obnovljivih izvora do 2030. godine, a prva generacija e, biogoriva koja se na usjevima za prehranu temelji mora biti e, ograničena do 2020. a e, bioplin mora biti 3,5% e, do 2030. Biogoriva iz usjeva za hranu poput palminog ulja koje imaju indirektni utjecaj na korištenje zemljišta će se polako isključivati i proces će započeti u narednim mjesecima. E, mi smo e, na tome jučer razgovarali na Koreperu i idući tjedan će se e, razgovarati o isključivoj nadležnosti. Pa će glasovanje o tome biti 10. srpnja. Što se tiče energetske e, unije, evo jedne uspješnice. E, na trijalogu 19. lipnja imamo e, privremeni dogovor. Zadržali smo političke, politička stajališta i rok za pripremu nacionalnog energetskog i klimatskog plana za razdoblje od 2021. do 2030. i energetsku uniju. I Dugoročna strategija Unije uključit će analizu koja obuhvaća scenario nula eh, emisija do 2050. i nakon toga negativne emisije i eh, provedbu različitih scenarija eh, i definicija prvog načela energetske učinkovitosti je usuglašena i odredbe e, se odnose e, na napredak e, države članice dakle u odnosu na kolektivna postignuća obvezujućih ciljeva za obnovljivu energiju. Sve ovo je vijeće usvojilo i što se tiče e, obilježavanja i označavanja alkoholnih pića, e, drugi je trijalog, e, neformalni trijalog održan 27. lipnja i vijeće, parlament i komisija su imali produktivnu raspravu o stajalištima, o glavnim aspektima ovog e, pitanja i prelaznog razdoblja za geografsko porijeklo i e, povezane definicije, te postoji mogućnost sporazuma o tome. Ali što se tiče pretežitosti tehničkih aspekata i, predsjedništvo je i e, parlament su e, odlučili da to odgode na tehničkoj razini za sljedeći trijalog, a to će biti u rujnu. Vama dajem riječ, osma točka dnevnog reda, korištenje kanabisa u medicinske svrhe. Imamo više suizvjestitelja. EPP, čekamo gospođu Šujicu koje nema. SID, gospodin Balaš. Hvala vam, gospođo predsjednice. Da onda sada krenem? Da, u redu, hvala vam. Zapravo, inače mi to nije običaj, ali ispričat ću vam nešto što mi se dogodilo prije nekoliko godina kada sam e, imao Lajmovu bolest i jako mi je bila neunata bol, otišla sam jednom francuskom liječniku i bilo kakav oblik kanabisa je bio zabranjen tada u Francuskoj. On me dakle pregledao i rekao mi je, evo, postoji samo jedno rješenje, imamo jednog jako poznatog stručnjaka i mislim da je najbolje da koristite kanabis. Ja sam rekao da ne želim prekršiti zakon u svojoj državi, postoji li oblici legalnog kanabisa. On rekao ne, to danas nije dopušteno, te mi je objasnio da u kanabisu postoje dvije aktivne tvari. Jedna aktivna tvar koja je psihoaktivna, protiv koje se svakako danas trebamo boriti, koja je opasna, koja e, ima razarajuće posljedice, to znamo, ali postoji jedna druga aktivna stvar u kanabisu koja ima opuštajuću e, djelatnost i koja može ublažiti bolove. Mi to danas znamo iz znanstvenog gledišta i u to smo sada u potpunosti sigurni u to saznanje. Dakle, tu molekulu CBD, tu aktivnu tvar, možemo koristiti primjerice za pacijente koji prolaze kroz kemoterapiju, kada imaju rak, za multiplu sklerozu, za kronovu bolest, za boreliozu eh, i slično. Danas smo dakle u jednom trenutku kada imamo priliku tim pacijentima dati pristup toj aktivnoj tvari, toj molekuli kako bismo im što, na što nižu moguću mjeru smanjiti bol. Ali koji je naš problem? Problem je taj što zakonodavstvo država članica Srpske unije nije harmonizirano u tom, smislu, u tom smislu, to zasigurno pretpostavljate i što znači da pacijenti imaju jako nejednak pristup toj aktivnoj tvari. Isto tako kao drugo, potrebne su nam sigurne potrebno su nam sigurna rješenja. Dakle, moramo imati medicinske kriterije kojima će onda ti e, proizvod potrebno se odgovarati. Što znači da se sada traže da se uspostavi jedna prava europska strategija za medicinski kanabis, da se više financira istraživanje medicinskog kanabisa, jer mi moramo znati e, postoji li bilo kakav rizik vezan uz korištenje te aktivne tvari CBD u kanabisu i moramo to u potpunosti isključiti. To je jako važno. I kao drugo moramo vidjeti kako ta aktivna tvar može interagirati sa drugim e, tvarima potencijalno na pozitivan ili na negativan način. Što se toga tiče moramo o tome dobiti bolja saznanja. Zatim e, trebamo imati za pacijente siguran, legalan pristup tim lijekovima, trebamo biti inovativni jer je do sada prije svega inovacija dolazila iz trećih država što je problem. Pacijenti su tu u samoj srži tog problema i zbog toga je ključne važnosti da imamo bolju, bolje informiranje znanstvenog osoblja koji mogu onda tijekom čitavog liječenja pratiti pacijente. Da se pacijentima da na izbor različite mogućnosti lijekova. Naime, ovi lijekovi na bazi kanabisa su samo jedno rješenje. I naravno da zbog ponderiranja aktivne tvari e, tu može biti različitog učinka na pacijente, a e, posebice trebamo e, regulirati eventualno bilo kakvu mogućnost kućnog uzgoja takvih vrsta kanabisa. Trebamo dakle pacijente zaštititi na najbolji mogući način i zbog toga mi smatramo danas da je ova rezolucija toliko važna. Uh, Hvala sada gospođa Krupa.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 literaturi o marihuani postoji veliko neslaganje. Nemamo zapravo samo te dve aktivne tvari, otprilike njih 500 je prisutno u konoplji. A svakodnevno se otkriva nešto novo, tako da sinteza ovih eh, proizvoda ili njihova uporaba zapravo predminjeva da ih treba izolirati. U 40 godina što sam bila liječnica nisam nikad vidjela da postoji toliko neslaganja u vezi sa jednim pripravkom kao što je riječ eh, o ovom slučaju. Čak i sami profesori doktori se ne slažu. Neki pišu čak da je marihuana vrlo pristupačan lijek za niz bolesti, ali postoje i oni koji to opovrgavaju ili kritiziraju. Istina je, trebaju nam sredstva za neovisna istraživanja i pokuse, upravo zbog takvog neslaganja ili da se snažnije izrazim kaosa. Možda su neka mišljenja, neki radovi sponzorizirani. Iz iskustva znam za pozitivne učinke marihuane na mišićne grčeve i za razne bolove. Ali imamo i brojne analgetike koje su dostupni u ljekarnama. Ja bih e, se založila za to da se provedu neovisna ispitivanja kojima bismo razjasnili stanje stvari ne u vezi sa ove dvije aktivne tvari nego i sa drugim tvarima koje imaju sinergijsko djelovanje. Dakle, ovaj proizvod bi trebalo pročistiti. U Poljskoj postoji institut za lijekove koji je uzgojio biljke konoplje i iz toga je proizvao bitne lijekove za liječenje čitavog niza bolesti. Da, trebaju nam dodatna financijska sredstva i neovisna istraživanja. Hvala. Hvala, gospođa Beader. Hvala vam, gospođo predsjednice. Kao što smo čuli, postoji opsežno znanstveno saznanje koje imamo već sada i koje pokazuje da, možemo sa kanabisom terapijski liječiti e, odrasle osobe. Imali smo i osobno svjedočanstvo o tome danas jutro. Postoji samo jedan lijek, Savitex, za ublažavanje e, bolova kod pacijenta koji pate od multiple i samo taj lijek je dostupan na tržištu Europske unije i to se proizvodi u Kentu, u mojoj izvornoj jedinici, tamo imamo jedno farmaceutsko poduzeće koje to proizvodi i taj Savitex je dobio odobrenje Europske unije e, u okviru e, postupka uzajemnog priznavanja. Ali u Sjedinim američkim državama će uskoro odobriti jedan novi lijek na bazi kanabisa za liječenje epilepsije i mora moramo pripaziti da e, i u Europi na naša tržišta dođu ti e, vitalni ti lijekovi vitalne znač, važnosti za pacijente. Sa usmenim pitanjem i sa ovim tekstom mislim da možemo e, ponovno vratiti zdrav razumu u ovu raspravu o kanabisu i mislim da sada prije europskih izbora imamo dužnost doista na jedan osjetljiv i otvoren način o tome razgovarati. Postoji toliko mnogo E, zbrke oko toga. Mi u Europskom parlamentu znamo bolje od ikog drugog da je jezik vrlo važan i kako to nazivamo. Jednom kada govorite o kanabisu, onda to se pomiješa sa e, tim pitanjem e, te ilegalne droge koja se koristi a možda bismo trebali govoriti o CBD-u i tako dalje. U medicini imamo posuda lijekove na bazi nekih e, biljaka. Mislim recimo da se sada tek e, otkrio aspirin, možda bi se povela jedna slična rasprava o tome e, treba li se od vrbe raditi taj lijek da ili ne. Dakle, tu ne govorimo o rekreativnom kanabisu, ali na državama članicama je da odluče kako će postupiti prema tome. Imali smo u Ujedinjenoj kraljevini jedan grozan slučaj jednog mladog djeteta koja jedno dijete koje je e, patilo od epilepsije, majka je koristila e, konopljeno ulje i e, to ulje su joj vlasti oduzele. Dakle, trebamo govoriti o lijekovima na bazi kanabisa, ali trebamo to zvati onda kanabinoidima eh, ili s tom, tom kraticom vezanom za aktivnu tvar kako bi pacijenti onda mogli doista dobiti pristup eh, tim lijekovima protiv volova koji su im toliko bitni. Treba nam ulaganje u istraživanje, to je jedna stvar, to je prioritetno područje, to je zapravo vrlo jeftin lijek ako ga uspemo dobiti i to je nešto što je jako djelotvorno, ali moramo isto tako i obučiti e, zdravstvene stručnjake što se tiče korištenja e, tog novog lijeka. U redu je da stavimo lijek na tržište, ali moramo imati e, uz to odgovarajuću obuku. I trebamo razdvojiti te dvije stvari, dakle to nije rekreativna droga, to je lijek koji je istražen na pravilan način i to trebamo staviti na tržište što prije. Hvala, gospodin Hojsling. <clears throat> Hvala vam kolege i kolegice na vrlo dobroj suradnji što se tiče ove teme. Mislim da se tu i slažemo po dosta pitanja. Kada se koristi kanabis, onda je to posebice povoljno za pacijente koji imaju bolove. To je sada umeđu ono nešto što nitko ne usporava, a u Europi još nemamo lijek kojeg je dopustila Europska agencija za lijekove. I zbog toga bismo trebali sada ubrzano raditi na tome da i dopustimo takve lijekove. Mislim da se i slažemo da ima tu velika e, potreba za napretkom i da to trebamo i javno podržati, da trebamo ostvariti rezultate koji će još jednom pokazati koliko je e, važno to dopuštanje lijeka i stavljanje tržište. Sada imamo oko nas mnogo lobista koji bi htjeli ponuditi neke lijekove na bazi THC-a, vjerojatno ste se suseli s njima. Dakle, postoji ta razlika između medicinskog i farmaceutskog THC-a i kanabisa, ali mi bismo trebali reći da e, medicinski kanabis ne želimo diskriminirati, da želimo prema medicinskom kanabisu imati mjerila kako bismo imali uvijek jednaku kvalitetu u lijekovima i da ti lijekovi trebaju biti takvi da se mogu individualno dozirati, a ne da sada sve to propustimo velikim farmaceutskim tvrtkama. Kada se radi o kanabisu imamo tehnički gledano i drugačije mogućnosti da dođemo do aktivne tvari a ono što je problem primjerice kod, u Njemačkoj da imamo zapravo malo mogućnosti opskrbe i da se primjerice kanabis mora uvoziti iz Kanade. To je nešto što ne bi trebalo biti tako. Trebali bismo moći pokriti našu, naše potrebe iz lokalne proizvodnje. Zatim je isto tako važno da imamo posude jednaku pristupačnost za te lijekove na bazi kanabisa i znamo da se tu vodi borba sa zdravstvenim osiguranjima, da vidimo hoće li doista posuda biti dostupni lijekovi, hoće li se posuda jednako pokrivati, financijski e, vraćati trošak pacijentima. I stoga moramo vidjeti kako da i sa zdravstvenim osiguranjima dođemo do toga da se ti lijekovi plaćaju na jednak način i da su svugdje dostupni na tržištu. Hvala. Thank you very much. Now, uh, Madame Torres Martin. Hvala sada gospođa Torres Martinez. Eh, gracias. Este es un debate en el que... Hvala lijepa. Ovo je jedna rasprava u kojoj zapravo je e, društveno okruženje možda i ispred nas i trebalo bi u svakom slučaju e, omogućiti pravedno rješenje za bolesnike kojima je ovo potrebno, a koji moraju trpiti radi stigme koju je ponijela ta biljka. Kanabisa, već smo to čuli od nekoliko kolega, e, ima pozitivne učinke na liječe u liječenju više vrsta bolesti. I e, koristi se za AIDS, za Alzheimer, artritis, za astmu, za karcinom, epilepsiju, multiplu sklerozu, glaukom i tako dalje. I medicinski kanabis još uvijek nije reguliran e, odnosno nije u Europskoj uniji regulirana njegova uporaba i doista bi to trebalo učiniti jer e, smo to učinili i za druge vrste lijekova i budimo potpuno jasni jer rekreativno e, pušenje kanabisa odnosno marihuane druga je stvar e, i e, to treba oštro razlučiti od terapijskih učinaka. I Meksikanci su zapravo bili ti koji su E, omogućili e, e, pušenje marihuane međutim pred stotinjak godina je bilo rečeno da su svi Meksikanci ludi zato što se tamo toliko puši marihuana nedozvoljavanje upotrebe medicinskog kanabisa zapravo je nešto što je loše jer smo sigurni i znamo da je to korak naprijed i poboljšava e, i kvalitetu života bolesnika, a i vraća nas prirodi jer je prirodni lijek e, i proizvodi se u više država Europske unije, a pogotovo moja zemlja, Španjolska ima sjajne uvjete za proizvodnju e, kanabisa pa prema tome e, u svakom slučaju e, mislim da je to dobro i za e, okoliš i za zdravlje ljudi u cijeloj Europi, a za okoliš i proizvodnju na jugu Europe budući da zapravo trebamo više stvarnog suvereniteta mislim da bismo trebali koristiti ono što nam zemlja pruža i daje. Hvala gospodin Peticini. Hvala, gospođo predsjednice. I mi podržavamo ovu rezoluciju jer se slažemo sa njezinim ciljevima i smatramo da ovo područje treba zakonski urediti. No kako bismo ostvarili ove ciljeve, mislim e, da treba razjasniti dvije stvari koje se na prvi pogled čine banalnima, ali vidim da se i u našoj zemlji vodi rasprava o tome. Naravno, to se sada nastoji i instrumentalizirati na neki način. Dakle, treba prvo razlikovati između kanabisa i kanabisa u medicinske svrhe, odnosno kanabinola i kanabidiola. U prvom slučaju imamo jednu psihoaktivnu tvar, a u drugom slučaju neutralnu tvar. No, druga razlika koju treba učiniti je još važnija i tu ne govorimo o njezinoj upotrebi kao drogi. Tiče se terapeutske upotrebe i korištenja u industrijske svrhe ili poljoprivredno-prehrambene svrhe. E, naravno, imamo korisne učinke kanabinoidoa, to svi znamo i postoje znanstveni dokazi koji pokazuju da oblažuje učenak kemoterapije, bolove i tako dalje i ublažava simptome pacijenata sa multiplom sklerozom i to je nešto što trebamo uzeti na znanje. No ipak unatoč tome u Italiji budući da navodimo primjere iz zemalja članica, dakle u Italiji e, Vijeće za zdravstvo na e, zamolbu ministra zdravstva izradilo mišljenje i poziva se na načelo predostročnosti budući da nema e, znanstvenih dokaza o štetnim učincima proizvoda na bazi kanabisa. Mi smo to uzeli na znanje, no stvar je u tome. Dakle, treba razjasniti da je jedno primjena načela predostrožnosti u odnosu na opotrebu kanabinoida među zdravim pučanstvom i primjene načela predostrožnosti u slučaju korištenja među e, pacijentima, dakle u svrhe liječenja. Dakle, u tom slučaju mislim da ne treba primijeniti načelo predostrožnosti, nego treba izraditi znanstvenu studiju u prvoj, drugoj i trećoj fazi i vidjeti koji je učinak tih tvari na životinje, ako je to predviđeno na ljude i to sa stajališta e, štetnosti i učinkovitosti. Ako budemo razlikovali ta dva aspekta, onda će biti jasnije koje stajalište trebamo zauzeti u odnosu na e, zakonodavstvo koje želimo uvesti. Zato pozivamo komisiju da podrži istraživanje, razvoj i izdavanje dopusta, dopuštenja za stavljanje u promet, za farmakovigulanciju i također za sprječavanje zlouporabe ovih tvari. Hvala. Um, Hvala vam lijepa. Sada gospođa Šajpiri. Eh, Hvala vam, gospođo predsjednice. I u Nizozemskoj se jako žusto o raspravlja i u okviru stanke CDA i mislim da kao političari da smo se dosta kasno uključili u tu raspravu. Zapravo bismo trebali imati na umu sve one osobe koje pate od bolova. Mislim, oni neće čekati eh, na to da Europski parlament ili nacionalni parlament djeluje po tom pitanju. Ti ljudi se žele riješiti tih bolova i onda će svijetu nabaviti eh, ilegalan kanabis. Što znači da se moramo zalagati za ono dobro. Naravno, to treba i pravilno istražiti i zbog toga moramo uvijek e, imati u vidu pacijente. Ja zbog toga podržavam ono što su rekli prethodni govornici. Hvala. Gospođa Ayuso. Hvala lijepa. Ja bih sada željela reći da kad se radi o halucinogenim biljkama e, koje e, doista mogu različite učinke proizvesti kod ljudi. Netko je ovdje rekao da bismo trebali omogućiti da svi koriste e, kanabis, međutim ja to nikada neću podržati. Međutim, za neke bolesnike koji su imaju kronične bolove, to je jedina e, solucija, to je jedino rješenje, e, ali svakako je važno da to propiše i nadzire liječnika. E, nemamo dovoljno istraživanja, vjerujem da bi se ovakva vrsta liječenja mogla u velikoj mjeri poboljšati i nažalost e, preprodavači droge su najčešće, barem u mojoj zemlji, izra, e, izvor e, iz kojeg, od kojeg se kupuje kanabis. I mislimo da bi se to trebalo urediti i trebalo bi i tu se sa svima slažem, omogućiti da se kanabis koristi u medicinske E, svrhe, ali po medicinskom receptu i pod liječničkom kontrolom. Hvala. Uh, Hvala vam lijepa. Još netko? Nitko drugi? Onda možemo čuti gospodina Mihoka iz komisije. Hvala vam lijepa, gospođo predsjednice. Od strane komisije ja želim snažno pozdraviti ovu raspravu i želim reći jednu vrlo važnu točku koja stoji u rezoluciji, a to je da treba razlikovati rekreativnu upotrebu droge kanabisa i medicinsku upotrebu kanabisa. Kanabis kao takav eh, pokriven je međunarodnim konvencijama te na njih trebamo gledati kao na kamene temeljce za e, izradu e, naših političkih mjera i njih trebamo poštivati. Te konvencije zabranjuju rekreativnu upotrebu kanabisa, ali s druge strane dopuštaju e, medicinsku i znanstvenu upotrebu kanabisa. I stoga je vrlo važno da i vi upravo radite tu razliku. Kao Europska unija smo nadležni za to da odgovorimo na upotrebu kanabisa e, što se tiče dakle tog e, kaznenog aspekta, ali s druge strane e, moramo imati na umu i taj aspekt javnog zdravstva. Tu možemo samo podržati države članice u njihovom radu, a one su zapravo te koje moraju prvo djelovati. A mi možemo pružiti podršku pomoću različitih mjera. U protiv nekog godina smo financirali različite instrumente u okviru programa za e, podupiranje istraživanja na tom području. To smo dakle već napravili, a i dalje imamo financijske instrumente na raspolaganju s kojim možemo podupriti e, takve oblike istraživanja. Što se tiče aspekata davanja odobrenja, možda bi moj kolega iz glavne uprave Sante mogao također nešto reći. Hvala vam lijepa. Hvala vam na ovoj zemljivoj raspravi doista taj pojam medicinski kanabis ili kanabis e, za korištenje medicinske svrhe nije dobro definiran pojam i možda se pod time različito svača kada se govori o toj temi. No, ako govorimo o lijekovima na bazi kanabinoida, onda govorimo o proizvodima koji će se dopustiti za korištenje u medicinske svrhe, a za to imamo jasan pravni okvir u Europskoj uniji i taj pravni okvir je u načelu otvoren kako bi onda uključio u sebe i medicinske proizvode koji kao aktivnu tvar sadrže neke tvari na kojima se temelji kanabis. Industrijski proizvedeno bi to onda potpalo pod postupak odobrenja gdje bi smo imali ili nacionalno davanje odobrenja ili centralizirani postupak dodjele dozvola. Kao što su neki zastupnici iz parlamenta rekli, imamo samo jedan e, proizvod koji je u nekoliko država članica sada dozvoljen e, prema postupku uzajamnog priznavanja što ukazuje na to da postupak davanja dozvole može dakle obraditi takve proizvode. Vidimo da postoji i dosta veliki interes što se tiče razvoja rijetkih bolesti. Tu često vidimo da se isto tako traže medicinski proizvodi na bazi kanabinoida, ali ti proizvodi još uvijek nisu dozvoljeni. Naravno da ne možemo E, napraviti nikakve ustupke kada se radi o zahtjevima za davanje dozvola što se tiče kvalitete i autentičnosti lijekova. To je nešto što ste i sami spomenuli. Stoga je važno i kada se radi o mogućim e, nuspojavama tih e, lijekova da se provede svo potrebno istraživanje i da tražimo od svih onih koji ulažu u proizvodnju takvih lijekova da nam daju dostatne dokaze o tome jer je naš sustav sustav koji se temelji na dokazima. Također sam vam pobrinuti da imamo stroge zdravstvene kontrole, strogo praćenje e, za e, farmakovigilanciju. Tu imamo na razini Europske unije također i suradnju između naših agencija, između Europske agencije za lijekove primjerice i Europskog centra za praćenje droga kako bi e, oni izmenjivali informacije o drogama, a vidimo da se javlja određeni interes što se tiče EDQM-a, e što se tiče zahtjeva za kvalitetom, da dakle se i tamo želi taj aspekt više istražiti. I stoga ukratko rečeno da lijekovi na bazi kanabinoida su e, možda zanimljivi, ali ako e, im se e, ustupi dozvola, onda se to mora dogoditi na temelju dokaza svakako i treba kvalitetu, učinkovitost tu isto tako potvrditi. Hvala vam, gospodine Šmite. S ovime zaključujemo onda raspravu o ovoj temi. Dopustite mi da vas podsjetim da je rok za podnošenje amandmana 4. srpanj u 11 sati i najvjerojatnije ćemo u e, listopadu na odboru Envi glasati o nacrtu rezolucije. Sada prelazimo na zaštitu osoba koje prijavljuju kršenja e, prava Unije. considering the Imamo nacrt mišljenja koji razmatramo. Riječ ću kao prvo dati našem izvjestitelju gospodinu Maževu. Madame la présidente, merci. Hvala vam, gospođo predsjednice. Kao što znate, zviždači sudjeluju danas u ispunjenju jedne zadaće od javnog interesa, imamo mnogobrojne skandale o nezakonitim praksama i vidimo da ih ima posuda na svijetu, ali da ih se danas još prečesto proganja, osuđuje e, i to uključujući i u našim državama, u državama članicama Europske unije. Sjetimo se Antoana Deltura za LuxLeaks, Dan-Marie Castare za kontaminiranu krv, Cecil Bussier za zlostavljanje hendikepirane djece. Kako mm, zatvoriti oči pred time da je na desetak novinara također sada izložena prijetnjom, da su djelomično i osuđeni, da su neki čak i u zatvoru zbog toga što su ispunili svoju e, istraživačku zadaću i zbog toga što su na kraju pokušali zaštititi e, opći interes e, ljudi. Zaštita zviždača je utoliko važnija što znamo da je za zviždače to najčešće e, profesionalni suicid e, za sve one koji se usude nešto otkriti. I stoga je u slučaju važnosti da zatvorimo sada te zakonske rupe u zakonodavstvu Europske unije, jer u ovom trenutku zviždači nemaju e, pravo na nikakvu pravu zaštitu u okviru europskog zakonodavstva. Čak i gore od toga, trenutna direktiva o poslovnim tajnama još je slabila njihovu zaštitu posebice zaštitu novinara i sada ih je izložila još i više pravnim posljedicama. Naš odbor za okoliš je odbor kojeg se posebice tiče ova tema zato što se često događa, i vi to znate, e, na području zdravstva, na području okoliša, na području e, prehrambene sigurnosti ili na području zaštite životinja da upravo izbijaju takve vrste afera i zbog toga mi je drago što vam mogu sada predstaviti naše mišljenje mm, o ovoj temi ovdje u Odboru za okoliš. O čemu se radi? Prijedlog direktive koji imamo od komisije je naravno korak e, unaprijed. Meni je zbog toga drago. E, I tu idemo u dobrom smjeru zato što se e, predlaže jedan okvir za zaštitu najranjivih skupina, dakle za onih koji se nalaze u radnom odnosu i stoga u jednom podređenom položaju. Predlaže se da se uspostave dvije razine e, za zviždače kojima mogu ukazati na fere kao prvo unutar samih poduzeća ili javnih tijela u kojima rade a zatim isto tako i na nacionalnoj razini, tako što će se uspostaviti nacionalna tijela za prikupljanje e, takvih dojava. To je vrlo važno kako e, bi se odgovorilo na, svak, odgovorilo na svaku takvu obavijest. Ali ja vam predlažem da još idemo i dalje od toga. U mom e, prijedlogu izvješća ja sam htio uz te dvije razine dodati još jednu dodatnu razinu vezano uz uzbunjivanje na europskoj razini. Ja zapravo smatram da su nas ovi mnogobrojni slučajevi e, naučili da države članice nisu uvijek one e, najbolje koje mogu obraditi ovako osjetljive afere i zbog toga kako bismo zviđačima pružili istinsku zaštitu i kako bismo e, ih poticali da nam dojavljuju takve afere, predlažem da se u budućnosti osnuje Europski ured za zaštitu zviždača kojeg bismo mogli nazvati pod kraticom OPLA. Taj ured ne bi samo bio kontaktna točka, točka za pruženje informacija također, već isto tako i točka kojoj se zviždači mogu obratiti, dakle potencijalni zviždači, kako bi mogao tamo dobiti informacije o svojem pravu, ali isto tako bi to mogao biti i kanal za dojavu, kanal za zaštitu, e, gdje bismo imali zajamčenu e, potpunu povjerljivost zviždača i slučaja o kojem se radi, s čime bismo zajamčili e, zaštitu tih osoba od toga da im se neko osvijeti. Zatim bi taj ured mogao se obratiti nacionalnim tijelima i dojaviti im što se događa slično onome što se događa u okviru Olafa kako bi onda nadležne nacionalne službe mogle pokrenuti odgovarajuće mjere i usvojiti odgovarajuće sankcije. Tu primjerice mislim i na Europskog ureda javnog tužitelja, na OLAF ili na Europski sud pravde Europske unije eh, koji rade na sličan način. To je dakle glavni prijedlog kojeg možete naći u ovom mišljenju. Osim toga, htio sam popraviti i neke pravne dvosmislenosti koje su bili, bile e, prisutne u prijedlogu komisije i koji predstavljaju rizik da se uslabi zaštita zviždača. Tako da predlažem da se zajamči zaštita zviždača koji ne samo govore o nezakonitosti, praksama, već su tako i oni koji ukazuju na neke prakse koje možda nisu e, nezakonite, ali su protiv e, općeg interesa ili protiv ciljeva zakona. Jer često ta granica između onoga što je legalno i što nije legalno nije jasna, a u ovih nekoliko proteklih afera koje smo imali prilike vidjeti vidimo da su, se odgovori nalaze u toj nekoj sivoj zoni kada govorimo o zakonu. I također predlažem, i to je moj treći ključni prijedlog, da se proširi e, to područje zaštite za zviždače na cijelokupno europsko zakonodavstvo, na sve zaposlenike u e, poduzećima e, Europske unije koji su izvan država članica Europske unije, te isto tako i na europske agencije i na europske institucije, jer bez svih njih e, mnoge afere ne bi nikad izašle na e, vidjelo. Neću ih sve citirati, ali vidjeli ste nedavno što se tiče električnog ribolova, što smo čuli, što se tiče endokrinih disruptora, što se tiče glifosata, što se tiče svih tih tema. Dakle, ti zviždači moraju također moći e, dobiti zaštitu. Također u prijedlogu komisije postoji nešto s čime bismo mogli ugroziti zaštitu zviždača. Naime, tu se radi o e, kanalima s kojim se može signalizirati neka afera. E, naime, pokušava se potencijalne zviždače nagnati da se prvo obrate e, internim kanalima, dakle u samom poduzeću, kako bi dojavili neku aferu. Ja mislim da ćemo s time jednostavno obeshrabiti neke ljude da realiziraju tu dojavu, ali isto tako ćemo i um, situaciju tih zviždača pogoršati jer ćemo ih izložiti uh, profesionalnim uh, disciplinskim mjerama. Stoga ja predlažem da se to jednostavno ukine te da zviždačima dopustimo da se bezuvjetno mogu javiti internim nacionalnim i europskim kanalima, već prema njihovom izboru, kako bismo zviždačima zajamčili da imaju pravo e, širenja informacija novinarima ili specijaliziranim udrugama civilnog e, društva što će povećati njihovu zaštitu. I na kraju, s time ću zaključiti, predlažem i nekoliko amandmana s kojima ćemo konkretno poboljšati provjerljivost i zaštitu zviždača na svim razinama E, dojava kako bismo precizirali sve one mjere koje vlasti mogu poduzeti, ali su tako kako bismo poboljšali zaštitu posrednika koji sudjeluju u širenju informacija. Ova direktiva je direktiva koja je E, jako iščekivana nakon direktiva o poslovnim tajnama. Naš odbor e, ne može se izuzeti od tog rada i e, očekujem široku suradnju svih kolega kako bi svi doprinijeli tome da je mišljenje našeg odbora za okoliš i javno zdravstvo tako da je što korisnije moguće. Hvala vam. Hvala sada i izvjestitelju u sjeni. Gospodin Turkano, izvolite. Hvala, gospođo predsjednice. Moram na početku reći da mi je vrlo drago što ovaj zakonodavni postupak dobro teče i drago mi je što smo prošle godine imali dvije rezolucije o zaštiti zviždača. i o njihovoj ulozi u zaštiti financijskih interesa Unije. Ja sam bio izvjestitelj u Sjeni za prvu od tih rezolucija, a drago mi je što sam izvjestitelj u Sjeni i za drugu. Mislim da je ovo razuman i ravnotežen tekst i vjerujem da nam treba zakonski okvir kako bismo zaštitili zviždače. Nitko nije zaboravio na panamske dokumente ili na Wikileaks e, gdje smo vidjeli koliko su zviždači važni. Moramo se također pobrinuti i za odgovarajuću zaštitu zakona i za njegovu provedbu. Tu mislim e, na dobrobit životinja, zaštitu tla, vode, na e, javno zdravlje i na područje hrane za ljude ili životinje. To su doista teme do kojima nam je stalo na ovom odboru. Izbliza sam pratio rad gospodina Omarđija i izjeću neke stvari koje su izazvale moju pozornost. Imamo Europski ured za zaštitu zviždača. Tu zemlje članice bi trebala imati nadležnost za osnivanje vlastitih e, tijela za te svrhe, no s druge strane to bi značilo i dodatne troškove, a također i administrativno opterećenje za Europsku uniju, što zapravo nastojimo smanjiti. S druge strane, zviždači bi se osjećali slobodnijima prijavljivati takve afere u vlastitim zemljama umjesto da se obraćaju europskim institucijama. Nadalje, mislim da bi bilo teško u to uključiti treće strane koje nemaju izravna saznanja o ovim skandaloznim zbivanjima. Komisija ne može nametati kazne, no zemlje članice za cijelo imaju odredbe u svojem zakonodavstvu upravo za te svrhe. Hvala vam na vrlo, vrlo dobroj suradnji, poštovani kolege, u radu na ovom predmetu. Gospođa Childers. Hvala. Na početku moram e, zahvaliti gospodinu Omarđiju na njegovom e, dosadašnjem radu na ovom zakonodavnom mišljenju kao predstavnicima, e, predstavnica Irske. Dolazim iz mjesta gdje smo imali represalije na račun zviždača i to se koristilo kako bi se prikrilo zlouporabe institucija. Imamo neke primjere koje su izravno povezani sa politikama koje su nadležnosti našeg odbora prije skandala s konjskim mesom u, u Europskoj uniji koji su naši inspektori razotkrili 2013. godine ja sam bila uhićena kao novinarka jer, e, odnosno jedna e, novinarka je bila uhićena jer je e, odbila razotkriti svoje izvore koji su ukazali na ove zlouporabe i na kraju smo uveli u Irskoj horizontalnu zaštitu za zviždača ali samo malo zemalja članica ima različite stupnje zakonodavstva kada je riječ o zaštiti zviždača i to znači da imamo e, fragmentiranu situaciju, nesigurnu pravnu situaciju. I to bi moglo dovesti do različitih e, ishoda kada je riječ o zaštiti javnog zdravlja i sigurnosti hrane, ovisno o izgledima različitih zviždača ako prijave zlouporabe. A tu moram spomenuti i prekograničnu i globalnu prirodu mnogih aktivnosti koje su isplivale na površinu u posljednje vrijeme i to uključuje također i opasnosti po javno zdravlje i okoliš. se, možda se saznalo za neke u ranijim fazama, ili bi se saznalo da je postojao europski okvir za zaštitu javnog interesa. Međutim, vidimo iskrivljavanje pravde poput suđenja za LuxLeaks gdje su žviždači optuženi zbog kršenja zakona o povjerljivosti. I to je visoka cijena koju su oni platili, a tada je gospodin Juncker bio predsjednik komisije i PricewaterhouseCoopers je imao milijune e, vrijedne ugovore sa Europskom unijom, tako da e, sam bida posebno zabrinuta zbog e, nedostatka pravne zaštite u slučajevima gdje evo, pa zlouporaba nije bila i ilegalna. Također mi je drago da je komisija konačno nadvladala ove pravne složenosti i što su je spriječavale u iznošenju ovog prijedloga. Pozdravljam dakle prijedlog gospodina Omarđija za osnivanje posebnog europskog ureda kao kontakt točke i e, savjetovališta za one koje su prepoznali zlouporabe i žele to prijaviti. Također me razočaralo e, rigidnost budući, e, ovog prijedloga što bi se moglo pokazati nedovoljnim za zaštitu onih koji smatraju da je e, unutarnje prijavljivanje unutar zemlje nešto što treba izbjegavati. Nadam se da će e, područje primjene ove direktive biti što šire i da će obuhvatiti čitav korpus europskog prava bez obzira na e, ilegalno zlouporabe ako se vjeruje da takva zlouporaba ide na štetu javnog interesa. Također podržavam e, zalaganje našeg izvjestitelja da se pobrine da e, teret dokazivanja osoba koje ne djeluju u javnom interesu zapravo padne na one koji e, su krivi za zlouporabe. I također se sam spremna pomoći našem e, izvjestitelju i izvjestiteljima u Sjeni u dovršenju rada na ovom predmetu do kraja saziva. Hvala vam. Tko se još želi javiti za riječ? Nitko. Gospodine Markade iz, ili gospođa, ispričavam se, gospođa Markade iz komisije. Izvolite. Hvala vam. Hvala izvjestitelju i hvala izvjestiteljima u Sjeni na ovoj razmjeni i također hvala na izvjestitelju na tome što je predstavio ovu direktivu u svim aspektima. Neću sada ulaziti u sve detalje direktive jer mislim da je izvjestitelj dao dobar uvod. Želim samo izdvojiti ciljeve ove direktive. E, svi smo upoznati sa nedavnim aferima i komisija cijeni ulogu zviždača u provođenju europskog prava. Imamo LuxLeaks, e, Panama dokumente i tu smo vidjeli da su zviždači imali ključnu ulogu u razotkrivanju zlouporaba i nepravilnosti e, koje inače mi ne bismo mogli sami razotkriti i kazneno goniti. Dakle, s tim ciljem komisija iznosi ovaj prijedlog kako bi zaštitila one slučajne svjedoke koji u kontekstu svoje radne djelatnosti najđu na e, saznanja o zlouporabama ili nepravilnostima i imaju hrabrosti o tom e, izvještavati i to prijaviti. Prijedlog je vrlo uravnotežen. S jedne strane, Područje primjene odnosi se na ona područja europskog prava u kojima nepravilnosti mogu naštetiti javnim e, interesima i tu zviždači imaju posebnu vrijednost i na temelju toga smo odabrali 13 područja koja uključuju zaštitu okoliša, e, sigurnost hrane za ljude i za životinje, sigurnost i dobrobit životinja i iznijeli smo čitav niz mjera kojima se nastoji zaštiti one koji prijavljuju kršenja europskog prava. Kao što je izvjestitelj rekao, postoji to široko područje primjene i također treba uspostaviti unutarnje i vanjske kanale za prijavljivanje, ali e, i poslodavci i nacionalne vlasti imaju obvezu dostaviti informacije, imaju obvezu dužno ispratiti cijeli postupak u određenom roku. Dakle, imamo i odredbe protiv represalija i niz mjera kojima se nastoji omogućiti zaštitu zviždačima u slučaju da dođe do represalija. Evo, Mm, da se osvrnem na neke komentare izvjestitelja i drugih govornika. Mi smatramo da nacionalne vlasti ovdje imaju ključnu ulogu u provedbi europskog prava i zato imamo ovu obvezu za uspostavljanje internih kanala koju imaju nacionalne vlasti i nismo uveli europsko tijelo. Zapravo osnivanje europskog tijela za istraživanje i e, zaštitu zviždača, mislili smo da bi bilo, da bi značilo otići predaleko. Dakle, europsko tijelo ne bi moglo zamijeniti ulogu nacionalnih vlasti i sudova u utvrđivanju činjenica u svakom pojedinom predmetu. No, ipak predvidjeli smo e, također i prostor za određena tijela poput e, Olafa koja predstavljaju vanjske kanale, imamo druga tijela u području zaštite mora ili također Europsku agenciju za sigurnost zračnog prostora koji već imaju kanale za prijavljivanje i to smo izrečito rekli u direktivi. Dakle, ljudi koji se budu obraćali e, tim tijelima sukladno Europskoj direktivi bit će i zaštićeni tom direktivom. Zbog toga nismo smatrali da postoji europska dodana vrijednost u osnivanju ovakvog jednog tijela na europskoj razini. Također želim e, naglasiti da e, su europski državni službenici zaštićeni pravom o ljudskim resursima, odnosno svo europsko osoblje je zaštićeno kada su zviždači. Imamo jedan zakon u tom smislu iz 2004. godine i e, pravilnik 2014. godine, sukladno kojem europski državni službenici koji prijavljuju nepravilnosti unutar e, komisije uživaju zaštitu pod Europskom uredbom o državnim službenicima. Također, ova direktiva je vrlo uravnotežena i također e, nastoji unijeti vjerodostojnost u čitav sustav. Zbog toga smo predložili kazne ili sankcije ne samo na teret onih koji krše prava zviždača, nego i na teret zviždača koji svjesno e, maliciozno prijavljuju određene aktivnosti. Dakle, želimo jasno reći da oni koji vjeruju da su njihova saznanja istinita će uvijek uživati zaštitu, ali oni koji namjerno dostavljaju lažne informacije više ne smiju to činiti, odnosno treba ih odvratiti od toga. Hvala gospodine Omarži, izvolite. Hvala vam gospođo predsjednice. Zahvaljujem i kolegama na komentarima te Europskoj komisiji na analizi. Očito je da je prijedlog Europske komisije napredak. Ali mi se nalazimo u jednoj strukturi u kojoj postoji i parlament i traži se i od parlamenta da ispuni svoju zadaću, a to je da poboljša prijedlog Europske komisije. Sada se nalazimo u tom eh, razdoblju gdje se traži od parlamenta prijedloge, E, mi smatramo da je naravno vaš prijedlog zanimljiv, ali želimo ga poboljšati, ni više niti manje. Tako je uređeno dobro funkcioniranje demokratskog sustava za naše institucije. I doista primjećujemo da vrlo često su prijedlozi Europske komisije takvi da se tu organizira jedno pozitivno načelo, načelo koje ide u smjeru zaštite, ali da kad se tu javljaju određene mane, određeni ostaci koji ostaju otvoreni i koji onda upravo dopuste da ti ciljevi koji su najavljeni u e, propisima e, se ne ostvaruju u potpunosti i to je nešto što želimo spriječiti. Druga stvar – Sada kada sam saslušao raspravu, razmišljam pa tko je zapravo onaj koji želi više Europe. Mi želimo više Europe, želimo više demokracije u Europskoj uniji, želimo Europu koja će više štititi. I to je i smisao tog prijedloga. Dakle, da imamo Europski ured koji će omogućiti da se pruži veća zaštita. Ne možemo ostaviti europske agencije i službenike koji rade u europskim agencijama eh, izvan područja primjene ovog prijedloga. Kada čujem neke argumente, onda se sjetim onih starih argumenata iz prošlosti vezano uz eh, Europski ured javnog tužitelja. Evo, danas imamo više manje slogu među svima da je takav jedan ured potreban. To me podsjeća na one stare argumente koje sam imao prilike čuti eh, kada se radi o Olafu a danas e, se na OLAF gleda kao na instituciju koja ima razlog e, za postojanje. I tu se radi dakle o jednom sličnom prijedlogu s kojim bismo imali više Europe i toga mislim da se ne bismo toga trebali bojati. Što se tiče ostatka, više se manje slažem sa svim primjedbama koje smo čuli. Točno je da se tu ne radi o tome da se potiče širenje eh, krivih eh, informacija u javnosti. To je nešto što je protiv eh, i nacionalnih zakona i to nije ono što se razmatra niti u prijedlogu kojeg sam ja iznio. Pozivam sve kolege da sudjeluju u izradi ovog dokumenta zato što je to važan, složen dokument kojeg još možemo poboljšati i naš odbor za okoliš treba izraditi mišljenje koje će biti što zanimljivije za odbor Juri, jer se zapravo sve ovo i tiče područja primjene te direktive. Sve se tiče pitanja koja su i u nadležnosti našeg odbora. Hvala. U redu, hvala vam lijepa. Time smo zaključili raspravu. 4. srpnja je rok za podnošenje amandmana, a glasovanje u odboru ENVI održat će se u rujnu. I sada imamo posljednju točku na dnevnom redu. A to je... Provedba zakonodavstva o zaštiti okoliša, razmjena gledišta s predstavnicima komisije o direktivi o nitratima. tu su 19 pitanja. No, evo, započnimo Uh, Grupirat ćemo pitanja prema temama. Započnemo sa prvim. Određivanje područja osjetljiva na nitrate. Dakle, to su pitanja gospodina Štefana Eka. Riječima komisija. Izvolite. Hvala, gospođo predsjednice. Želim eh, kao prvo svima zahvaliti zastupnicima i vama na organizaciji ove gledišta, jer to nije neozbiljno pitanje. Onečišćenje voda je nešto do čega europski građani drže jer zapravo i kvaliteta vode određuje njihovu kvalitetu života. Tako da imamo propise koji se tiču kvalitete vode na izvoru i također direktivu koja štiti vode od pretjeranog gnojenja i e, odlaganja nitrata u tlo. Dakle, čini Dakle, želimo zaštititi vode od e, pretranog aktivnog e, dušika i to je jedna od granica koja je prepoznata na globalnoj razini. Evo, e, započnemo sa grupiranim pitanjima, dakle, pitanjima gospodina Štefana Eka o tome postoje li područja koja su izložena onečišćenju voda i koja još nisu uvrštena u ova područja osjetljiva na nitrate i što komisija tu poduzima. Da, komisija eh, je uzela na znanje i izvješća zemalja članica 2016. i 2017. godine prema kojima se čini da postoje takva područja koja nisu uključena u eh, sigurne zone, tako da komisija sada eh, procjenjuje popis takvih područja i prikladnost mjera koje su poduzele zemlje članice na temelju navedenih eh, informacija i eh, sa novim podacima koje su prijavile zemlje članice i na temelju tih podataka ne možemo isključiti mogućnost da komisija poduzme i pravne mjere protiv zemalja članice. Zapravo u prošlosti neke e, zemlje članice su bile e, tužene na Europskom sudu. Dakle, neke e, su odredile osjetljiva područja koja nisu obuhvatila sva potrebna područja ili pak mjere koje su poduzele nisu poboljšale kvalitetu vode. Ne znam, gospođo predsjednice, trebam li nastaviti? staviti, odgovarati na pitanja ili ne? Da, svakako, no... Evo da, sada promijenimo temu. Druga se tiče određivanja osjetljivih zona i nacionalnih programa u vezi s time i to su pitanja gospođe Müller. Izvolite. Što se tiče pitanja gospođe Müller, Postoje kriteriji za vrednovanje nacionalnih akcijskih planova e, i po direktivi komisija ne odobrava formalno akcijske planove e, država članica. To e, ne znači da su one potpuno slobodne u djelovanju jer trebaju uspostaviti planove koji su u skladu s odredbama direktive i ciljevima direktive direktiva e, utvrđuje elemente koje moraju e, imati akcijski planovi. To je e, recimo razdoblje u kojem su zabranjeni na umjetna gnojiva i uvjeti za upotrebu umjetnih gnojiva u blizini vodenih tokova. Komisija provodi tehničke rasprave s državama članicama o provedbi direktive da bi e, države članice e, osigurale sukladnost e, sa zahtjevima direktive. U ovom kontekstu komisija procjenjuje jesu li mjere proporcionalne onim situaciji u državi i postoji li čvrsti znanstveni dokazi i kao dio odgovornosti za utvrđivanje dobre provedbe i direktive komisija ima e, pravo provedbe zakonskih e, djelovanja ukoliko je došlo do nesukladnosti. E, gospođa Miller je postavila još jedno pitanje povezano s ovim i to se odnosi na stajalište komisije eh, o ulozi akcijskih eh, planova, te eh, čini li komisija razliku između većih i manjih država članica s obzirom na njihove različite situacije u ovom pogledu. Ne, mi ne činimo takvu razliku prema veličini ili geografskom području jer ocjenjujemo akcijske planove E, prema e, ciljevima, e, a to je smanjenje onečišćenja i sprečavanje onečišćenja u svim državama voda u svim državama članicama dakle države članice moraju osigurati da njihovi da su njihovi akcijski planovi usklađeni s njihovim uvjetima bez obzira jesu li male ili velike E, cilj je uvijek smanjenje onečišćenja voda e, nitratima i to e, prilagođeno uvjetima te države članice. Ako one to rade na svojoj nacionalnoj razini to će ovisiti o njihovim pravnim sustavima i njihovom odabiru. Želi li netko još nešto dodati ovome? Gospodin Hojzinger. Hvala. Što se tiče prve točke, komisija je rekla da je osuđena jedna država članica zbog nepridržavanja direktivi o nitratima. Tu se naime radi o Njemačkoj. A Njemačka je rekla da ju to ne zanima zato što je u međuvremenu usvojila novi zakon o gnojevima. Kakve će sada biti posljedice? Hoće li Europska komisija još jednom provjeriti jesu li dovoljni trenutni zakoni ili kakav će biti dani postupak. U Njemačkoj postoji jedna velika nejasnoća, naime Savezna vlada kaže imamo sada novi zakon, sve u redu, te da ta presuda nema nikakvih, e, nikakvog učinka. Je li to doista tako? Neće li biti učinka? jer znamo da sada neki kritiziraju i novi zakon o gnojivima i da, da, upit, da postavljaju pitanje saveznoj vladi o tome. Molim odgovor. Što se tiče te presude, mi e, pozdravljamo presudu Europskog suda pravde i u toj presudi sud se ravna mišljenjem komisije u pogledu nedostataka njemačkih e, propisa koji se odnose na istek rokova e, i Međutim, e, e, nije sud e, ocjenjivao prilagodbe zakonodavstva iz 2017. godine. Službe komisije su spremne pomoći njemačkim nadležnim tijelima da usklade svoje propise s ovom presudom što je prije moguće. Hvala praćenja e, nitrata, odnosno nadzor e, gospodin Belet, gospođa Miller, e, gospodin Stefan Ek i tako dalje. Evo, oni su postavili to pitanje. Pitanje gospođa Belet o potrebi za većom učestalošću i konvergencijom nadzora država članica. Izvješće komisije usvojeno u svibnju ukazuje na velike razlike između država članica u učestalosti e, nadzora e, što e, zapravo onemogućuje usporedivost rezultata. Tu naravno postoji prostora za većom konvergencijom i boljim praćenjem, odnosno nadzorom nekih država članica E, ovo se može e, djelomice i objasniti razlikama e, u razini pritiska iz poljoprivrede u državama članica. Što se tiče pitanja gospođe Müller, ona traži objašnjenje kako ćemo te razlike uskladiti i usporediti. Izvješće ne uspoređuje kvalitetu vode u državama članicama. O tome vrlo jasno govorimo i e, usporedivost je ograničena razlikama u mrežama nadzora i strategijama. Upravo zato u radnom dokumentu su navedeni rezultati prema abecednom redu država članica i komisija izvješćuje o tome kako država članica ispunjava svoje obveze prema direktivi i čini li to na transparentan način. Što se tiče pitanja gospodina Eka, o tome e, o automatskom uzorkovanju vode e, za utvrđivanje razine nitrata. Smatramo da e, ima mogućnosti i ima prostora za jačanje nadzora kvalitete vode i pogotovo u pogledu obzora 2020 i podrške inovativnim e, rješenjima kao što je praćenje e, automatizirano praćenje kvalitete vode i uzorkovanje vode i e, u FP7 mi smo utvrdili više od 30 projekata vrijednosti 76 milijuna eura a u obzoru 2020 e, e, e, imamo imamo vrijednost od 60 milijuna eura i što se tiče tih programa imamo jedan projekt koji se zove Smart Apt sustav e, nadziranja nadzora kvalitete vode, zatim e, uvođenja novih e, integriranih sustava za procjedne vode i praćenje kvalitete voda. Hvala lijepa. Želi li netko nešto reći o ovoj temi? Ako ne, možemo E, govoriti o pritiscima iz poljoprivredne proizvode, proizvodnje. Gospodin Belet, gospođa Šarpirik i gospodin Folken i gospodin Huitema su postavili pitanja. Izvolite. Hvala. Gospodin Belet, o procjeni e, hranjivih tvari u e, količine hranjivih tvari u e, stajskom gnojivu e, i direktiva o nitratima i uredba o, o gnojivima uredba govori o i propisuje pristup tržištu i dakle E, uključuje ne samo mineralna gnojiva nego i organska gnojiva što može e, uključivati i e, tvari koje su procesirane iz životinskog odnosno stajskog gnojiva. Međutim, direkt E, direktiva e, zapravo ima za cilj e, borbu protiv onečišćenja vode zbog korištenja različitim gnojivima pa i uzrokovanog nitratima iz poljoprivrednih izvora. Gospodin Ani Šrajer-Pirik, gospođa Šrajer-Pirik pitala je za kvalitetu o kvaliteti vode u Nizozemskoj je li ona najbolja u Europskoj uniji. Mi izvješćujemo samo o činjenicama, ne uspoređujemo i što se tiče površinskih voda, 11 točka 8, 11,8 e, bodova 50 mg po litri e, je razina, to je ispod prosjeka, a za površinske vode 0,3 0,6 posto e, po litri, to je 1,8 posto, 60 posto vode u E, Nizozemsko je klasificirano kao eutropne i e, Nizozemska kao i ostale države članice još e, ima dosta toga za učiniti da se uskladi sa direktivom. I još jedno pitanje, gospođe Šajer-Pjerik, o uvođenju propisa u Nizozemskoj i a može li komisija predložiti drugačiji način procjene recimo za stoku? Direktiva o nitratima ne daje čvrsti mandat e, e, u odnosu na države članice, a 2027. bi trebala biti godina da, u kojoj bi sve vode trebale postići ekološki status i ima tu e, manevarskog prostora za odlučivanje obvezama državama članicama, a zapravo je na nizozemskim nadležnim tijelima e, da utvrde je li funkcioniranje u potpunoj sukladnosti e, i komisiju se ne može kriviti za ovo zakonodavstvo. Što se tiče budućeg izuzeća pojedinih usjeva, što se tiče izuzeća za nizozemsku, E, vrsta usjeva je e, važan parametar. Izuzeća moraju biti takva da e, se zapravo reducira dušik, recimo trave imaju veliku, veliku potrošnju dušika pa je onda recimo pašnjaci su pogodni, ali drugi usjevi e, uz pojedine e, prakse kao što su recimo e, poboljšanje kvalitete tla i to se može razmotriti, a po direktivi izuzeća su moguća jedino ako postoji znanstveni dokaz koji ukazuje da se ovo može E, učiniti bez opasnosti po kvalitetu vode, dakle da e, je e, su gnojiva temeljena na potrebama farme i gospođa je također pitala hoće li se hoće li stajsko gnojivo prestati biti kriteriji pojašnjavam da e, je taj kriterij e, izdvojen iz drugih kriterija ove e, uredbe jer direktiva govori o ograničenjima odnosno komisija je e, započela dvogodišnji projekt koji bi trebao pomoći definirati usklađene kriterije za uvođenje dušičnih e, gnojiva e, koja će se koristiti u pojedinim područjima po uvjetima koji se primjenjuju na mineralna ili kemijska gnojiva. Pitanje je postavljeno i o e, fermentacijskim reziduama e, u e, podzemnim vodama. To se vjerojatno odnosi na digestate, odnosno rezidue od biljaka korištenih za proizvodnju bioplina i ukoliko je sirovina sajsko gnojivo e, to bi trebalo biti usklađeno sa svim pravilima koja su uspostavljena za e, stajsko gnojivo. A naravno tu postoji veći rizik po okoliš za uvođenje organskog dušika. Gospodin Ujteman je postavio pitanje o akcijskom programu koji bi se koncentrirao na e, uravnoteženo e, e, gnojdbu na farmama. Što se tiče odredbi i uravnoteženog negnojdbe kao načela, direktiva i e, mi podržavamo akcijske programe da bi se hranjive tvari e, primjenjivale u adekvatnim količinama e, koje ne ugrožavaju kvalitetu vode, a to treba biti znanstveno potkrepljeno i provedba se mora nadzirati od strane nadležnih tijela koja e, utvrđuju e, usklađenost e, sa zakonodavstvom. Hvala lijepa. Hvala vam. Kao prvo bih iznijela jednu primjedbu. Zato što skoro pa ovdje više nema kolega u dvorani a želim reći da će ovo biti važna tema, pa imajući na umu sljedeće izbore. A vidimo da sada skoro nema više u dvorani uopće parlamentarnih zastupnika. Nadam se da će se to doista promijeniti. Jer komisija je ta koja to mora provesti u državama članicama. Mi smo u Nizozemskoj sve napravili što je komisija zatražila. I imamo ogroman problem. Imali smo velikih problema sa kakvoćom vode, tla i zraka, te smo na tome doista radili. Postoje poljoprivredna gospodarstva koje jednostavno ne uspiju dalje napredovati. U Nizozemskoj, u parlamentu, smo održali važnu raspravu sa ministrom, sa proizvođačima mlijeka, i Nizozemska želi razviti jedan prijelazni model, vidjeti što je tu moguće. Ja sam e, tu si zapisala te odgovore, ne želim sada detaljno ulazi u to, ali hoću reći da je za Nizozemsku to to vrlo važna tema i zato smo imali tu raspravu između ministra i poljoprivrednika, te se doista pitamo kako da e, ostvarimo preživljavanje poljoprivrednih gospodarstva koji su važni za Europu. A istodobno nam je važna i zaštita vode i tla. Pogledali smo kako su to napravili druge države. Rekli smo da nije moguće da druge države imaju nove zakone, a mi tu pretjerujemo prilikom provedbe. Njemci smatraju da su nizozemci ludi. I stoga apeliram na komisiju. Molim vas da nam pomognete pri razvoju prijelaznog modela s kojim možemo živjeti. Imamo e, vrhovna poljoprivredna gospodarstva koji e, su sasvim u redu, a ipak se ne mogu prišavati tih vrijednosti, stoga je potreban jedan prijelazni model. Uh, Želite li odgovoriti? E, komisija, da, samo kratko. Želim reći da želimo pomoći Nizozemskoj i drugim državama članicama. Nizozemska je poseban slučaj jer ima najveću gustoću stoke u Europskoj uniji i drugi su e, po e, ravnoteži fosfata i dušika e, i to je posebno pitanje nizozemske s kojom imamo dijalog koji ćemo nastaviti. Hvala lijepa. Thank you. Someone else? Yes. Izvolite. Hvala vam na ovim e, odgovorima. Hvala i na tom ciklusu, o tome smo već često razgovarali. Nadam se da će se tu uzeti u obzir poduzeća. Our Hvala vam, gospođo predsjednice. Sljedeće primjedbe. Posebice trebamo pripaziti na to da eh, kod poljoprivrednika ne budimo nikakvu lažnu nadu i zbog toga trebamo govoriti jasnim jezikom. Kada se rade određeni dogovori, onda se moramo toga i pridržavati. pirik hvala. Što se tiče ovog eh, pitanja nitrata, ne želim da se to svede na političku raspravu koja se tiče samo jedne jedine države, a kada eh, čujem što kaže gospodin Hujtema, mislim eh, vlada iz njegove stranke je od toga napravila temu. Imali smo odgovarajući zakon o zaštiti okoliša prije toga, a Mene zanima samo to da vidimo kako možemo surađivati na izradi jednog e, dobrog rješenja što rade kolege u Njemačkoj i što i mi moramo raditi posebice u sektoru mljekarstva. I zapravo smo trebali mnogo prije e, početi s time. Slažem se da nam ne treba lažna nada, ali slažem se isto tako s time da je kad kad korisno zajedno na nečemu raditi i zajedno tražiti rješenje. I tu se nadam da ću imati vašu podršku za to gospodine Hujtema. I don't get it very well. So, Mr. Uh, Rosa, do you want to reply again? No. Okay, so this is... Uh, Nemamo više uh, replika. Želi li se još tko očitovati o ovom pitanju? Čini se da ne. Idemo na sljedeću temu, kvaliteta vode. Gospođa Kardenbach, gospodin Volken, gospodin Vitema i Stefan Ek postavili su pitanja. Izvolite. Prvo, gospođa Kadenbach, pitanje je što će komisija poduzeti da ubrza napredak e, koji se odnosi na e, duš, nitrate u e, podzemnim e, vodama i to se odnosi na razdoblje e, od 2012. do 2015. u usporedbi s prethodnim e, razdobljem. Mi znamo da treba poduzeti više. Evo što, to su mjere koje su prilagođene E, i e, regionalnim pritiscima i hotspotovima. E, bolje ciljani pristup na razini farme, kombinirana i ciljevi, učinkoviti savjeti i podrška farmerima i dobro upravljanje nutrijentima. Komisija je provela pilot projekt promocije najboljih praksi u Europi za upravljanje e, hranjivim tvarima i negativnim e, učincima njihovog uvođenja u okoliš. To je proveo DG Environment. Podrška dolazi od obzora 2020. u smislu e, istraživanja e, koja bi trebala pomoći provedbi direktive te inovativnih rješenja uključujući smanjenje e, onečišćenja iz poljoprivrednih izvora i održavamo e, dijalog s državama članicama i to na bilateralnim sastancima, ali i e, u e, ekspertnim grupama, te komisija organizira prezentacije najboljih praksi i inovativnog pristupa. I kao što smo prije već spomenuli, imamo i mogućnost e, sankcija e, upravo da bi se utvrdilo da države i osiguralo države članice e, provode odredbe na zadovoljavajući način a kao što smo čuli stajalište je da ne treba subvencionirati aktivnosti koje proizvode ovako visoke razine nitrata. Što se tiče zajedničke poljoprivredne politike, Farmeri su podvrgnuti različitim obvezama, takozvana cross compliance, a tu su i neke koje se odnose na direktivu o nitratima e, i e, primjenjuju se i kazne, a kod opetovanog e, kršenja imamo i mogućnost suspenzije. Statutarno upravljanje odnosi se na obveze iz direktive o nitratima, dobrim poljoprivrednim postupcima i programima, a savjetodavne službe KAPA omogućuju e, treninge i savjetovanje. A razvojni programi u nekim uvjetima mogu podržati e, recimo ulaganje u e, objekte za skladištenje e, stajskog gnojiva i e, poticanje e, organske poljoprivrede. Pred nekoliko tjedana se predložilo, a sad je u rukama parlamenta, da bi se postigla koherentnost politike. a To je to su i uvjeti koji se povezuju s podrškom e, u pogledu e, zdravlja životinja, biljaka, zaštite okoliša, čistoće e, ili kvalitete vode i tako dalje. Dakle, okvirna direktiva o vodama propisuje nadzor nad fosfatima te nadzor nutrijenata, odnosno hranjivih tvari i njihovog upravljanja na farmama, što bi trebalo pomoći da se riješi ovo pitanje. A što se tiče pitanja gospodina Folkena? Prevoditelji vas mole da usporite isprike prevoditeljima. Evo, pokušat ću usporiti. Pitanje gospodina Folgena odnosi se na činjenicu da e, opskrbljivači vodom eh, moraju eh, osigurati čistu vodu odgovarajuće kvalitete u puno regija to se to je vrlo skupo i vrlo teško. Nemamo konkretne i sustavne informacije o regijama i troškovima e, miješanja e, ovih bunarskih i podzemnih voda sa čistim vodama, e, ali troškove koji su povezani sa onečišćenjem nitratima možemo računati. Eutrofikacija nanosi recimo u Francuskoj otprilike 100 milijuna eura godišnje troška općinama i dodatni trošak pročišćenja vode za pića se procjenjuje na e, razinu do 360 milijuna godišnje i komisija će svakako ovo e, pratiti pozorno budući da e, je pitanje nitrata povezano s ovim načelima i da su e, ciljevi direktive o nitratima blisko povezani e, s direktivom e, o vodi za piće. I naravno da to ima veze s troškovima pročišćenja vode za potrebe građana, a predloženo i revidiranje e, direktive o vodi za e, piće kako bi e, građani imali bolji pristup informacijama. Nitrati i nitriti su uključeni u anek 4 popis za građane koji bi trebali imati dostupne te informacije a što se tiče pitanja gospodine Uitem, gospodina Uiteme o boljem bolje procjeni trofičkog statusa i metodologiji za to s državama članicama razmatramo e, harmonizirane postupke za procjenu eutrofikacije e, u o direktivi, okvirnoj direktivi o e, vodama i o stanju e, hranjivih tvari e, u vodama. Upravo zato važno je skrenuti pozornost na činjenicu da je odgovornost za zadovoljenje ekološkog statusa u pogledu nutrijenata, odnosno dušika i fosfora, E, da treba jamčiti da u programnu mjera po e, okvirnoj direktivi o vodama e, se trebaju uvesti i mjere za ublažavanje učinaka. Gospodin Ek postavio je pitanje koje je povezano s ovim pitanjem o zajedničkoj metodologiji procjene eutrofikacije već sam na to odgovorio, ali drugi dio odnosi se na planove komisije e, za smanjenje opterećenja fosforom. I direktiva o nitratima ne bavi se izravno fosforom, ali e, sprečavanje smanjenja eutrofikacije je jedan od ciljeva što podrazumijeva i bolje upravljanje stajskim gnojivom i mjere u akcijskim e, programima za nitrate država članica. E, akcijski programi e, uključuju mreže koje se odnose na fosfor i standarde primjene. I upravo zato eutrofikaciju moraju razmatrati države članice, a za kontinentalne vode fosfor je glavni poticatelj eutrofikacije i mora biti praćen od strane država članica. E, direktiva uzima u, u obzir statuse i države članice moraju e, također u e, svojim planovima upravljanja e, uključiti ovo i postoji li bilo kakva kao plan na nacionalnoj razini za smanjenje fosfora vjerojatno treba proširiti područje djelovanja i ove direktive što eh, a eh, za sad je to eh, dovoljna razina da bismo se mogli boriti protiv eutrofikacije. A treba osigurati da mjere za rješavanje pitanja fosfora budu provođene. Hvala lijepa. Pitanja? Gospodin Hujtema? Da, hvala vam i hvala vam komisiju na odgovorima. Imam jedno pitanje opet o o tropičkom statusu. Zanima me što mislite koliko su države članice uzele u obzir izvor zagađenja, izvor e, emisija fosfata i nitrata iz poljoprivrednog uzgoja, ali tu postoje drugi izvori, kućanstva, promet, ali isto tako primjerice i more. Sjeverno more, recimo, može biti i također izvor. Zatim postoje prirodni izvori koje imitiraju fosfate i nitrate i koji utječu na trofički status kvalitete vode. E, htio bih spriječiti da primjerice okrivljavamo poljoprivredu za nešto što oni nisu skrivili i možemo usvojiti mjere na sektoru poljoprivrede, ali da onda to ipak neće uopće imati nekog učinaka, učinka. Isto tako to je povezano s onim mojim prethodnim pitanjem. Kada bismo bolje znali kakvi su protoci tvari na razini poljoprivrednih gospodarstava, da znate koje su emisije tih tvari na razini poljoprivreda, onda možete to bolje izračunati. Možete imati bolje, ciljanije mjere za poljoprivredu, kako ih ne bismo okrivljavali za nešto što nisu napravili. Dakle, možete li možda mi reći kako, što mislite o tome i kako to možemo poboljšati? Izvolite, gospodine direktore. Mogu reći sljedeće. Naravno da postoje drugi izvori nitrata, dakle osim poljoprivrede, u svakom slučaju direktiva o nitratima specifično se odnosi na onoga što se tiče upotrebe gnojiva. Stoga vam ne mogu reći sada kada države članice izrađuju svoje nacionalne akcijske programe u kojoj mjeri e, one uzimaju u obzir i e, druge izvore. Ali mislim da to one, one rade jer su neki izvori poznati. More je više primatelj izvora nitrata, ali postoje doista neki drugi prirodni izvori nitrata, neki drugi izvori zagađenja koje treba uzeti u obzir. No, rekao bih da direktiva o nitratima, ako se primijeni na pravilan način, ne stavlja teret na poljoprivredu, već zapravo služi tome da se usredotočimo na e, količinu koja dolazi iz poljoprivrede. Što znači sve što možemo učiniti kako bismo bolje znati znali kakve su emisije sa razine poljoprivrede, kako bismo znali točno kako je stanje sa kulturama, tlom, sa e, nitratima na razini poljoprivrede nam može pomoći samo u tome da možda bolje vidimo kakva su ograničenja potrebna za poljoprivredu, a što možemo učiniti e, sa ovim drugim izvorima. Netko drugi, gospođa Šajer Pirik, izvolite. Hvala vam, gospođo predsjednice. Želim se dovezati na pitanje gospodina Hujteme. U Nizozemskoj je to povezano sa našim specifičnim propisima. Naime, na zapadu imamo mnogo fosfata u tlu, a to nije povezano sa gustoćom eh, fonda stoke, već s time da smo totlo oduzeli od mora i zbog toga imamo toliko velike razlike u brojkama. Imamo različite instance koje nam predoču različite brojke i zbog toga me zanima kako se to misli urediti na razini Europe. Hoće li se prisiliti nizozemsku da točno kaže koje su brojke točne, da se točno kaže za što je odgovorna poljoprivreda, za što je industrija, to je sve vrlo važno. Samo tako možemo smanjiti to teško opterećenje. Evo da, gospodine, izvolite, imate riječ. Pa, mi se zapravo oslanjamo na brojke koje nam daju države članice. Dakle, vezano s fosfate ili nitrate, s time onda stvaramo pravu sliku u tome. Na tome e, temeljimo naše analize i naše izvješćivanje na ovu temu. Someone Da, to je jasno. Još netko? Ako ne, onda sljedeće pitanje je na jednu drugu temu. Pa vas, direktore, pozivam da odgovorite po redu na njih, na jedno po jedno pitanje. ako netko drugo, neko drugi želi postaviti pitanje, onda molim vas da mi to naznačite, Izvolite. Hvala vam, gospođo predsjednice. Dakle, prvo ću govoriti o pitanju Ive Beleta vezano uz to zbog čega dolazi u kašnjenje provedbe o, u izvješću o provedbi. Pa, kvaliteta podataka nam treba. Do lipnja 2016. godine smo trebali dobiti informacije od država članica o tome, ali samo 12 država članica je u tom trenutku ispoštovalo te rok. I relevantne informacije još nisu bile tu, te smo ih kasnije trebali još doprimiti. Dakle, za 19 država članica informacija još nema ili nemamo ispravne informacije. I tek smo 2018. godine dobili sve te e, informacije, što znači da smo za izvješćivanje, nažalost, e, u komisiji tek u listopadu 2017. godine imali prikupljene sve informacije. Ono što sada radimo je raspravljamo s državama članicama pokušavamo spriječiti da ponovno dođe do tih kašnjenja tijekom idućeg razdoblja za izvješćivanje, što je dakle u drugoj polovici 2018. godine. Da pređemo na sljedeća pitanja, da. Onda ću se prebaciti na pitanje e, Tima Volkena koje se tiče toga e, kakva ograničenja ima direktiva o nitratima što se tiče poljoprivrednih modela koji su potrebni kako bismo imali malu emisiju nitrata. Dakle, koje su mjere koje se poduzimaju izvan direktive, o tome se radi da se pomaže provedbi. Pa ja bih rekla da je direktiva o nitratima poticaj za usvajanje održivih poljoprivrednih modela na temelju ravnotežene upotrebe nitrata sa ciljem da se smanji zagađenje i da se spriječi zagađenje nitratima. Naravno, uzevši u obzir specifične uvjete u državama i regijama. Primjerice, jedan od kamena e, temelja te direktive je uravnotežena primjena. Dakle, ne bismo trebali gnojiti više od onoga što treba kulturama i što mogu apsorbirati. To se sviče za, tiče svih gnojeva, kako mineralnih gnojeva, tako i stajskog gnojeva. Dakle, imajući to na ta direktiva pomaže pri tome da se približimo održivom stanju. Ali kako bismo ostvarili taj cilj održivosti, nam je potrebno da se te mjere u okviru direktive poprate još sa dodatnim mjerama na razini država članica e, u kontekstu drugih političkih područja, primjerice okvirne direktive o vodima i naravno i poljoprivredne politike. Samo ako imamo dosjedan pristup sa političkim mjerima možemo izbjeći e, štetne tvari i možemo ostvariti taj cilj održivosti u poljoprivrednom sektoru. Dakle, osim te direktive je u biti važno da se prebacimo na poljoprivredne modele gdje koristimo nižu razinu E, gnojiva, e, ekološka poljoprivreda je primjer toga, postoji i neka druga prirodna rješenja gdje se koriste više ona, ne toliko umjetna rješenja, posebice sad u regijama gdje su, koje su već dosta zagađena nitratima. Želi netko reagirati? Ne. Onda možete nastaviti samo trenutak. Gospođa Delaje, izvolite. Da, hvala vam gospođo predsjednice. Nisam se mislila javiti, ali moram reagirati zbog ovoga što sam čula. Mislim da trebamo prestati supostavljati poljoprivredne modele e, međusobno. Uskoro ćemo imati dosije o aktivnoj tvari bakra koji se koristi u ekološkoj poljoprivredi. Je li to nešto što je e, manje loše na zdravlje i za okoliš od nekog sintetskog e, proizvoda. Mislim da moramo biti jako točni što se tiče onoga što kažemo kada se radi o proizvodnji i o proizvodima koji se koriste. Želim samo reći da je jedan od najagresivnijih e, proizvoda i zagađenja za okoliš, nešto što je upravo se temelji na prirodnoj bazi, a nije sintetski spoj. Stoga vas molim da imamo to na umu. Hvala vam, hoćete li odgovoriti? da želim reći da, da me da, da sam jako zahvalna tom komentaru, zapravo ne želim suprotstaviti različite poljoprivredne modele. Želim reći da postoje neke regije koje su već e, su više zagađene zbog prevelike upotrebe gnojiva i jedan od načina da posebice se približimo u stanju u tim regijama je e, taj da e, potičemo oblike uzgoja koji koriste manje tih tvari. Samo sam spomenuo jedan od njih. Ali sve vrste poljoprivrede, svi poljoprivredni modeli tu mogu dati svoj doprinos. Samo sam rekao jedan primjer koji se tiče zaštite okoliša od nitrata. Netko drugi ne, onda imamo pitanje gospođo Mile, možete nastaviti gospodine direktore. Pitanje gospođe Müller vezano uz to koji su postupci e, kršenja Europskog zakonodavstva još otvoreni, hoće li doći do nekih e, sankcija protiv država članica u okviru direktive o nitrata. Vrlo kratko, trenutno imamo šest postupaka e, za kršenje zakonodavstva koji se tiču direktive o nitratima. Imamo to u Belgiji, za Valoniju kao regiju, u Njemačkoj, u Grčkoj, Francuskoj, Poljskoj i Slovačkoj. Također imamo i dvije istrage koje su trenutno u tijeku koji se tiču Španjolske i Ujedinjene kraljevine. Ali kao što sam rekao prije, komisija trenutno još analizira daljnju provedbu te direktive na temelju najnovijih e, izvješća sa informacijama i razmatra se treba li poduzeti neke e, legalne akcije vezane uz ove države članice. Onda možemo preći na drugo pitanje. Gospođa Miller. Gospođo predsjednice, ako mi dopustite, tu su dva povezana pitanja. Jedno pitanje je od zastupnice Like Miller, a drugo pitanje je od zastupnika e, Stefana Eka. Mogu li ih e, zajedno obraditi? Dakle, drugo pitanje gospođe Miller je to jesu li ovi planovi u provedbenim modelima koji sad imamo više orijentirani na rezultate i hoće li to omogućiti regionalnu implementaciju direktiva o nitratima te pojednostavljenje vezano uz EPP. A e, pitanje gospodina Eka je sljedeće. Provedba direktive o nitratima, je li ona uzeta u obzir e, prilikom pripreme ZPP-a? i hoće li ispravna provedba biti jedan od eksante uvjeta za odobrenje strateških planova o ZPP-u. Dakle, radi se o tome kako se procjenjuju e, strateški planovi za ZPP pa ću o tome govoriti zajedno. Naravno, tu moramo imati na umu one e, obvezujuće mjere koje se trebaju na nacionalnoj regionalnoj razini provesti. Mi ih trebamo nadopuniti sa dodatnim dobrovoljnim mjerama, e, imajući pritom uvijek na umu da zagađivač plaća dakle to načelo. Kao što sam već prije rekao, provedba direktive o uključena je u sustav višekresne usklađenosti, te je Europska komisija predložila i eksante uvjet za ZPP nakon 2020. godine gdje imamo e, provedbe s kojima se stvari izravna veza. Između toga poštuju li se zahtjevi e, iz ove direktive, e, izravno plaćanje poljoprivrednicima te dobri poljoprivredni okolišni uvjeti. Kao što sam rekao, te nove obveze imaju potencijal da smanje upotrebu nitrata i da stoga onda podupiru i provedbu direktiva o nitratima. I sada je to u tu uvjetovanost uključeno. Jedno je e, instrument za održivo za nitrate, to je predloženo, a imamo jedan novi zahtjev s kojim se zabranjuje u najosjetljivim e, e, trenucima da se zemlja preore. Europska komisija mora odobriti planove. To je napredak naspram ovog razdoblja kada su države članice samo svoje implementacijske izvore naznačivali Europske komisije. Stoga mislim da je tu dobra prilika za države članice za Europsku komisiju da se e, poveća dosljednost između tih različitih provedbenih mogućnosti država članica i potreba koje nam nameće direktiva o nitratima, a i općenito okvirna direktiva o vodama kada se radi o zagađenju vode e, zbog poljoprivrednih izvora. Jedna završna primjedba o tome. Mislim da će uloga ovog parlamenta biti ključna u idućih nekoliko mjeseci što se tiče propisa za ZPP nakon 2020. godine da se složimo oko jednog zajedničkog cilja, a to je da imamo potpunu dosljednost političkih mjera. Dakle, da prijedlog ZPP-a i okolišna politike i zakonodavstvo budu potpunosti usklađeni i da podržimo poljoprivrednike da prijeđu na jedan u potpunosti održiv poljoprivredni sektor. To je sada više manje u državama članicama, ali su tako i u zastupnicima i u rukama zastupnika ovog parlamenta. Hvala vam. Hvala. Ima komentara? Da, gospođo Šajer-Pirik. Hvala vam, gospođo predsjednice. Hvala vam na odgovorima na ova pitanja. Moje pitanje je sljedeće. Bi li bilo moguće da ove vaše odgovore dobijemo u pismenom obliku? Ja sam radila bilješke, ali imamo tu toliko mnogo važnih elemenata u vašim odgovorima da bih rado to dobila i u pismenom obliku. Zatim što se tiče direktiva o nitratima, iz 1991. godine. Ta direktiva je potpuno se zastarjela. E, a prilagodbe koje činimo, ono što ćemo poduzeti po pitanju kružnog gospodarstva, nam nameće to da sada nađemo nove kriterije. Naime, mislim da se i dalje diskriminira stajsko gnojevo, što je suprotno zdravlju i suprotno kružnom gospodarstvu. Radi se o čistoj vodi, dobroj kvaliteti tla, ali radi se isto tako i o tome da trebaju moći preživjeti obiteljska poljoprivredna gospodarstva i nadam se da ćemo tu naći rješenje. Hvala vam, gospodine direktore. Pa ne planiramo vam napismeno dati odgovore koje vam dajemo ali eh, reagirao bih na to pitanje je li direktiva o nitratima zastarjela ili nije. Mislim da nije zastarjela, reći ću vam zašto. Kao prvo, eh, ona nam daje ciljeve, kao što sam već rekao, kvaliteti vode, te ostavlja mogućnost državama članicama da izaberu najučinkovitije mjere s kojima to mogu postići. A imamo i akcijske programe eh, za nitrate, za zagađene regije koje treba obnoviti barem svakih četiri godine, što znači da ova direktiva o nitratima uvijek uključuje najnovija znanstvena saznanja, najnoviju metodologiju koju izrađuju nacionalna tijela, što znači da ona uzima u obzir tehnološki napredak i u praksi se ona stalno ažurira. I iz tih razloga Europska komisija misli da nema potrebe revidirati direktivu o nitratima, koja je ključnu ulogu kada se radi o zaštiti vode od poljoprivrednog pritiska i pruža nam dobre instrumente da to činimo. Promicanje dobrih poljoprivrednih praksi, provedba ciljanih akcijskih programa eh, u regijama gdje postoje, postoje zagađeni izvori vode i da se pritom uzmu u obzir sva nova znanstvena saznanja, sve nove tehnološke mogućnosti koje se trenutno razvijaju. Hvala. Izvolite. Hvala vam, gospođo predsjednice. Mi smo ta pitanja podnijeli napismeno. I naravno da možemo zamoliti naše suradnike da nam to sastave i mm, da nam to daju napismeno. Ali gospodin direktor je pročitao odgovor i stoga zapravo to već ima na papiru. Vi ste rekli da nam ne mislite to uputiti napismeno. Mislim, ne znam. Onda ću vas e, preko svog kluba zastupnika zamoliti za to. Malo mi je neobično da nam komisija ne želi to ustupiti napismeno. Da, gospođo Šajer-Pirik, kao što znate komisija nije obvezana odgovoriti nam u pismenom obliku, a iz naših iskustva iz prošlosti sa drugim glavnim upravama znamo da čak i ako inzistiramo na tome, da je to kad kad nešto što je jednostavno izvan njihove kontrole i mi dobro znamo kako to funkcionira. Vidjet ćemo, gospodine direktore, želite li komentirati? Samo da dodam da naravno sva pismena pitanja koja mi zaprimimo dobijemo, da na to onda dajemo i pismeni odgovor. Dakle, ako su pitanja upućena napismeno, onda ćemo na to tako i reagirati. Gospođo predsjednice, pa ja sam postavila pitanje u pisanom obliku što se tiče izuzeća i što se tiče specifikacija za pojedine kulture. Ja sam to postavila u pismenom obliku i nisam dobila odgovor. U redu, možda da to vaš ured može razjasniti. sa drugim eh, administrativnim osobljem da vidite li to bio pravilan oblik eh, pismenog pitanja, jer ako je to bilo tako, onda ne vjerujem da vam komisija na to nije odgovorila ili možda je to još u tijeku, vidjet ćemo. S ovime ćemo zaključiti ovu raspravu. Hvala vam na tome što ste sudjelovali u ovome. Ovo je bilo vrlo zanimljivo. Hvala vam i gospodine direktore što ste su na sva pitanja. Hvala svim kolegama. Ako nema ništa podrazno, onda vam mogu reći da će se naša sljedeća sjednica održati 9. srpnja u Briselu.